reći e, onima koji još nisu čuli da se jutro, danas dogodio tragičan brodolom južno od e, Sicilije i pretpostavlja se da ima više nekoliko stotinjaka žrtava i e, mi kao parlament moramo raspravljati o o ovakvom događaju koji je samo jedan u nizu u proteklih mjeseci. E, mi smo veoma zabrinuti i moramo se zauzetiti da se takve e, tragedije više ne događaju o